E, da e, ustanovimo žig za čelične proizvode koji se proizvode u Europi. Hvala. Hvala, prekidamo zasjedanje do 15 sati.